koja se tiče, e, tiče Eritreje, posebice slučajeva Abunea Antoniosa i Davita Isaka. Prelazimo na autore rezolucije. Prva je gospođa Bodil Valero. Imate jednu minutu. Tak Najpše hvala. Ja želim govoriti o švedskom građanu Davidu Davitu Isaku koji je u zatvoru bez suda u Eritreji. Nakon e, napada 2001. u SAD-u vlada je odlučila ukinuti slobodu medija. Barem 11 e, novinara tada je zatvoreno. Tu imamo jasne povrede ljudskih prava u Eritreji koje usprkos međunarodnom pritisku i dalje nastavljaju i e, sav trud koji je uložen za njegovo oslobađanje u Švedskoj ipak je nije urodio plodom. 2011. godine imamo izvješće koje pokazuje na to da je on e, u zatvoru s e, podzemlju, slancima, u užasnim uvjetima. No, najvažnije je reći da pouzdani izvori pokazuju da je živ. Predstavnik e, režima Eritreje kaže da gospodin Isak E, nikad neće imati pravo na pravedno suđenje i njegova obitelj e, trpi užasno i zato je ova rezolucija jako važna. Post, na po uh, naš klub zastupnika, socijalista i demokrata je predan radi na poštivanju svih temeljnih ljudskih prava. Iz tog razloga smo se i odlučili na ovu rezoluciju. Došlo je do porasta nasilja nad novinarima i aktivistima za ljudska prava u čitavom svijetu. Prošlo je 16 godina, je disak i ostali novinari i aktivisti su tijekom čitog tog vremena u zatvoru u Eritreji. On je postao simbol borbe za ljudska prava i slobodu medija. Međutim, za mnoge on više od simbola. Kod kuće u Švedskoj, e, gdje su njegovi najbliži, nedostaje, nedostaje im. 16 godina je prošlo i ovo je naša poruka upućena eritrejskoj vladi. Dopustite nam da barem čujemo kako je. Naša je poruka komisiji, molim vas da čujete naš glas. Mi smo u parlamentu u više navrata reći da se ne može, rekli da se ne može nastaviti razvojna suradnja s eritrejskom vladom dok oni ne puste Davida Isaka i ostale novinare na slobodu. Međutim, nastavljeno je, nastavlja se sa pomoć Eritreju iznosu od 100 e, milijuna eura. Dakle, očito je da se nastavlja raditi kao i do sada. Taj novac ne smije doći u ruke eritrejske vlade, on se mora iskoristiti za promicanje demokracije i ljudskih prava. E, dakle, ne smije doći u ruke režima. Nećemo zaboraviti na Davideska. Molim vas da zaključite. Nećemo ih razočarati. Danke. Die nächste Verfasserin ist Hvala lijepo. Aslada Cecilija Wikström na minutu i 30. Hvala vam lijepo. Riječ je o eritrejskom i švedskom novinaru koji već 15 godina u zatvoru nije mu dano pravo da kontaktira s odvjetnikom, potpuno odsječen od svoje obitelji. Riječ je o jedinom e, političkom zatvoreniku Europske unije. David e, Izak je pokazao veliku hrabrost kao novinar, nije e, vodio računa i nije se plašio riskirati vlastiti život. Olovka je bila njegovo oružje dok se borio za pravo na slobodu izražavanja i za ljudska prava. Sada se nalazi u zatvoru. Zločine protiv čovječnosti koje je počinila Eritreja ne smije se nastaviti i krajnji je trenutak da Europska komisija i Evropska unija te švedska vlada iskoriste sva sredstva kojima raspolažu kako bi izvršili pritisak na Eritreju. Moramo postići da se uvede zabrana putovanja e, na pripadnike eritrejskog režima. Isto tako se ljudska prava konačno moraju početi poštivati u Eritreji. Obrana demokracije i ljudskih prava naša je najvažnija zadaća u Europskoj uniji i to se odnosi na ljudska prava u Europskoj uniji i izvan nje. I samo zajedno možemo srušiti najdeblje zidove. Nagrada Saharov um, Dakle, bi, ove godine bismo trebali dodijeliti Davidu Isaku. Dakle, mi se trebamo pobrinuti da e, se čuje naš glas kao zamjena za glas Davida Isaka. E, gospođa Gomaš je zatražila riječ i želim vam postaviti pitanje. Izvolite. Gospođo Wikstrom, vi ste rekli da je David Isak jedini e, zatvorenik, politički zatvorenik iz Europske unije. Međutim, to nije istina. U Etiopiji ima e, jedan britanski državljanin Anugača Čike, koji je britanski i etiopijski državljanin i on je otet i također se nalazi u zatvoru. Dakle, neovisno o tome koliko sam se slažem s vama kada je riječ o sudbini Davida Isaka. Želim samo ispraviti netočan navod, budući da to nije jedini politički zatvorenik. Draga kolegice, pa ne mislim da bismo se trebali prepirati oko ovog pitanja. David Isak je već 15 godina zatvoren, uskoro će to biti 16 godina. Ako postoji još netko, to je tim gore. Dakle, mislim da trebamo odružiti snage i boriti se za njih obojcu, a bude li još zatvorenika sasti, to će samo biti dokaz da nismo poduzeli dovoljno. Hvala sad riječ ima Charles Stenog na jednu minutu. S obzirom na brutalni režim u Eritreji i ulogu predsjednika u vođenju te zemlje nakon neovisnosti, e, često se bavimo širom diplomatskom slikom, međutim ovdje se bavimo e, slučajima dvaju pojedinaca, Abune Antoniosa i Davita Isaka. Abuna je patrijarh e, e, pravoslavne crkve, a David Isak je novinar koji je već duže od 15 godina u zatvoru i nitko ga nije vidio 2005. godine. On je stavljen u zatvor zato što je izvješćivao o nepravednosti e, tog režima i to je zapravo simbol totalitarnog režima u Eritreji. Na tisuće mladih ljudi bježe od brutalnosti svakodnevnog života. postoji velik broj izbjeglica, 460 tisuća izbjeglica iz Eritreje drugdje u svijetu, što je uistinu visoka brojka za zemlju od samo 6 milijuna stanovnika. I zato apeliram na ovaj dom i na Europsku komisiju da razmotre provedbu konzultacije temeljem članka 96. Eh, iz sporazuma iz a Ja sam to već zatražio ranije i sada to ponovno tražim. Hvala vam. Sljedeći Sljedeća govornica je Marie-Christine Veržija kao autorica. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Da, David e, Izak je simbol. On je 2001. godine uhićen sa još desecima drugih u trenutku kada je e, u zemlji zavladala diktatura. Od tog dana više ne postoje slobodne mediji u e, Eritreji. E, Abun Antonius koji je nekada bio patrijarh pravoslavne crkve, također je takav jedan simbol. On je odbio ekskomunicirati 3000 e, svojih vjernika koji su se protivili režimu. A sada se situacija pogoršava, kako se čini. Samo trenutak, u čemu je problem? Nemamo prijevod na češki jezik. Također, ne znam funkcionira li sustav je li sad u redu? Izvolite, gospođo Veržja. Imate još 20, 30 sekundi. Imate 20 sekundi duže. E, pa prekinuli ste me, nije još bilo 30 sekundi. Dobro, započet ću sa rečenicom koju nisam završila. Molim za strpljenje. Posljednjih godina situacija se pogoršava. Posebni izvjestitelj UN-a govori o sustavnim kršenjima koji bi se mogli smatrati zločinima protiv čovječnosti. U tom trenutku Europska unija odabrala je Eritreju da bude partner e, u programu Better Management Immigration te da im da 40 milijuna eura te još 5 milijuna eura za obuku policije i e, i e, dakle policije na granicama. Dopustite mi da budem skeptična. Mislim da se u toj zemlji ništa ne može postići ako se ne ide preko vlade. No, koja će biti sljedeća faza? Europska unija ne može nastavljati e, surađivati sa režimima koji predstavljaju izvor imigracija. Hvala lijepo. Sada riječ ima gospodin Adaktusov na jednu minutu. Hvala vam predsjedateljice. Eritreja je jedan od najokrutnijih režima u svijetu. Predsjednik je uveo vladavinu straha te vrši represiju nad vlastitim građanima. Možemo govoriti o zločinima protiv čovječnosti. Deseci tisuća političkih zatvorenika nalaze se u zatvorima. Ovdje se bavimo slučajevima dvaju njih riječ je o nedužnim ljudima čiji su životi uništeni. Ne smijemo odustati od borbe za Davita Isaka i Abuna Antoniosa, ne smijemo zaboraviti njihovu hrabrost. I ovdje su bitne tri mjere. Kao prvo, pomoć Eritreji mora biti uvjetovana. E, treba e, također zaustaviti nezakonite napade na e, dijasporu, te treba procesuirati zločine protiv čovječnosti. Hrabri narod Eritreje zaslužuje živjeti u slobodi, a naša je dužnost da im pomognemo na putu u svjetliju budućnost. Hvala. Sada imamo dva govornika u ime klubova zastupnika. Najprije riječ ima Tomaš Stehovski na 30 sekundi. Hvala vam gospođo predsjedateljice. Htio bih reći da je situacija u Eritreji dramatična već duže vrijeme. Ono što je zabrinjavajuće jest političko okruženje. Ta zemlja ne poštuje međunarodne sporazume, nema neovisnih izbora, neovisnog pravosuđa, niti vladavine prava. Smatram da je to dokaz u prilog činjenici da je ovo najstrašniji autoritarni režim na svijetu. I zato se slažem sa pristupom Europske unije Uvjeren sam da bismo trebali nametnuti još i strože sankcije. Hvala vam. Hvala. Uspjeli ste e, završiti u, roku od 30 sekundi. A sada u ime socijalista i demokrata zastupnica Guteland na jednu minutu. Izvolite. Hvala. Ovdje na ovom satu vidi se koliko vremena prolazi za Davida Isaka koji je već 16 godina u zatvoru. Europska unija mora po svaku cijenu vršiti pritisak na eritrejsku vladu kako bi oba djelovala i treba odmah potvrditi da je David Isak u dobrom zdravstvenom stanju. To je važno za njegovu obitelj, ali je važno i sa pravnog stajališta. Sada treba djelovati i treba kao prvo saznati je li on dobro. Riječ je o novinaru, pripadniku oporbe, ali on je samo jedan od mnogih. On je u zatvoru proveo 1564 dana, sate, minute i sad već nekoliko sekundi i on eh, je eh, u situaciji u kojoj mu je oduzeto to vrijeme. Hvala vam. Hvala. Sada prelazimo na postupak slobodnog javljanja za riječ. Imam osam govornika na popisu. Svatko će dobiti po jednu minutu. Gospodin Pospirom na jednu minutu. Hvala vam. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Htio bih e, podržati ovaj tekst rezolucije. Dakle, riječ je o slučajevima Abune Antoniosa i Davita Isaka no moramo reći da je riječ o jednom od najstrašnijih režima na svijetu koji krši sva temeljna ljudska prava svojih građana. Građani se gotovo smatraju robovima, oni su novačih se u lokalnu vojsku na neodređeno vrijeme, likvidiraju se politički um, suparnici, novinari, i zato smatram da bi nas ova rezolucija trebali navesti na to da razmislimo o tome da prekinemo pružati financijsku potporu u lokalnom režimu, budući da će to završiti u džepovima korumpirane lokalne vlasti i neće doći do samih građana. Zato mi je drago da ovdje spominjemo ne samo slučajeve ove dvojice političkih zatvorenika, nego i općenito da govorimo o situaciji u toj zemlji. Ana Gomeš na jednu minutu. Gospodin Isak je jedan od tisuće zatvorenika kojima se nikad ne čuje. Abun Antonios je bio patrijah pravoslavne crkve. A ljudi su već e, duže vrijeme žrtve e, progona, nestanaka i slično. Europska unija bi trebala raditi na tome da se smanje patnje Eritreaca zajedno sa drugim partnerima. Također je ispregovaran iznos od 100 milijuna eura bez ikakvih uvjeta kako bi se pokušao zastaviti dotok migranata. To nije samo uludo trošenje javnog novca, to je uistinu izdaje. Dakle, mi izdajemo načela na kojima bi se trebala temeljiti naša razvojna politika, a to je da se provede demokratska tranzicija u Eritreji. Hvala. smo smo na jednu minutu. Hvala vam. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Situacija u Eritreji je više ili manje pod kontrolom, zahvaljujući koracima koje je poduzela vlada. Više od 4000 ljudi, odnosno više ljudi, 9% etiopijskog stan, e- eritrejskog stanovništva je izbjeglo iz Eritreje. Isto tako se bilježe pojave seksualnog nasilja ne samo na, nad ženama nego i u vojarnama. Dakle, situacija se sve više i više pogoršava. Abuna Antonios, patrijarh pravoslavne crkve u Eritreji, također je jedna od žrtava. On je već deset godina u zatvoru od 2007. godine, a aktivist David Isak također se nalazi u zatvoru. Moramo se pobrinuti da se svi politički zatvorenici s mjesta puste na slobodu. Hvala Šankeli na jednu minutu, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Što se tiče ljudskih prava, stanje u Eritreji je najgore na svijetu. Tamo se događaju sve vrste kršenja ljudskih prava i nije ni čudo da ljudi bježe iz te zemlje. 400 tisuća, 400 400 tisuća ljudi je napustilo tu zemlju. Dakle, pitanje je li David Izak još uvijek živ, a odgovornost je vlade da to kaže članovima njegove obitelji. Abuna se je od 2007. godine u zatvoru. E, ne pruža mu se zdravstvena skrb. Tako da moj bi zaključak bio da ne smijemo davati novac Eritreji. Mi smo im dali iznos od 200 milijuna eura i mislim da trebamo s time prekinuti dok ne dobijemo odgovore na ova pitanja. Hvala vam. Sljedeći govornik na jednu minutu. Hvala vam. E, nažalost, ne vidimo da je došlo do bilo kakvog napretka kada je riječ o ljudskim pravima u Eritreji. Još uvijek se mnogi nalaze u zatvorima, uključujući i djecu. Što se tiče Davida Isaka, njegovo uhićenje je postalo simbol za borbu za slobodu medija i njega treba odmah pustiti na slobodu zajedno sa ostalim političkim zatvorenicima. A Bunatoniusu bi trebalo omogućiti da se vrati na svoj položaj patrijarha. Isto tako povjerenike, povjereniče, ja se kao predsjedatelj radne skupine a u odboru za razvoj odbijem da se daje novac za nacionalni obrazovni program u Eritreji dok se ne riješi ove pitanja, dakle dok se ovi zatvorenici ne puste na slobodu, dok se patrijarh ne pusti na slobodu i dok ne odustanu od tog e, od te od tog diktatorskog režima koji je za nas neprihvatljiv. Hvala Stanislav Polčak na jednu minutu paní předsedající <clears throat> já eh, hvala ja bih htio reći da se slažem sa svim govornicima koji su uzeli riječ prije mene. neću sada dalje opisivati situaciju u eritreji mnogi su to već rekli prije mene. eritreja je jedna od najmlađih zemalja na svijetu ali eh, se tu isto tako bilježe najraširenija kršenja ljudskih prava u svijetu ova rezolucija da se obustavi pomoć Eritreji pod određenim uvjetima je nešto što se nalazi u našoj rezoluciji. Mislim da bismo trebali također tražiti da naša financijska pomoć da neke mjerljive rezultate. Ne možemo pružati pomoć u situaciji gdje se nitko ne trudi niti odgovoriti na naša pitanja. Ovdje govorimo o dva individualna slučaja, no postoje na tisuće drugih bezimljenih ljudi koji su žrtve režima i koji e, dakle režima koji jednu desetinu svog stanovništva novači u vojsku. Hvala. Zastupnik Jean-Paul Denano, izvolite. Hvala. E, dakle, David Isak već dugo vremena se nalazi u zatvoru on je postao međunarodni simbol, ali i mnogi drugi građani, posebno žene, su žrtve uskraćivanja temeljnih prava ili su žrtve nasilja. Ono što e, četiri tisuće ljudi sada trpe, 400.000 ljudi koji se nalaze u eritrejskoj vojsci sada trpe, može se samo opisati kao ropstvo. Europska unija ima pravo, ali i obvezu reagirati i uvjetovati svoju pomoć e, zahtjevom da se poštuju ljudska prava. Želim pozvati države članice da eritrejce, tražitelje azila, e, prihvate e, koji budući da bi uistinu bili osuđeni na život u paklu kada bi se vratili svoju zemlju. Zastupnik Brian Hayes. Hvala lijepo na prilici da kažem nekoliko riječi vezano uz ovo pitanje. Kršenje ljudskih prava u Eritreji je strašno ozbiljno, ali ništa ozbiljnije nego u nizu drugih afričkih zemalja koje nastavimo, nastavljamo podupirati. Mislim da je jako važno sada poslati jasnu poruku tamošnjoj vladi vezani uz kršenje ljudskih prava. Za razliku od kolega mislim da je važno surađivati s ovom zemljom, to je zemlja u kojoj već dugo vremena traje rat, međutim ona mora shvatiti i prihvatiti obaveze koje proizlaze iz međunarodnog prava. Zato sam prošle godine posjetio tu zemlju i vjerojatno sam bio jedini zastupnik koji danas govori, a koji je posjetio tu zemlju. I zamolio bih druge da učine jedno. Jedino kroz uključenost možemo mijenjati tamošnje politike. Jedino ukoliko im se e, obratimo možemo utjecati na promjene. Evropska sredstva koja idu u razvojnu pomoć su napravili razliku u životima tamošnjih građana. Tu je pitanje obnovljivih izvora energije, razvoj kapaciteta u pravosudnom sustavu i bolje upravljanje. Zato mislim da je važno nastaviti financirati tu zemlju i da je potreban uravnotežen e, pristup e, tom pitanju. Hvala riječima. E, povjerenik Stiljanides, izvolite. Dame i gospodo, naravno da se, da dijelim vašu frustraciju zbog situacije u Eritreji. Da sam na mjestu zastupnika, rekao bih, sada je dosta. ali sada sam na drugoj strani ovdje u vječnici. I Evropska unija je definitivno zabrinuta stalnim kršenjem ljudskih prava u Eritreji, naročito vezano uz slučajeve pa, gospodina Patrijarha i gospodina Isaka, ljudska prava su temeljne vrijednosti Europske unije i ključni prioriteti u njenoj unutarnjoj i vanjskoj politici. I zato se ovo nalazi redovno na rasporedu našeg političkog dijaloga sa Eritrejom. David, slučaj Davida Isaka je prouzročen arbitrarnim uhićenjem u rujnu još 2001. on je zatvoren svo ovo vrijeme i sve to predstavlja ozbiljno kršenje međunarodno preuzetih obaveza Eritreje. Jednako se tiče drugih deset nezavisnih novinara u toj zemlji. Također nas zabrinjava e, situacija sa gospodinom Antoniosom, dakle patrijarhom tamošnje pravoslavne crkve. On je e, u kućnom pritvoru već deset godina i to na nepoznatoj lokaciji, iako nikad ni za nije konkretno optužen. Mi se redovno bavimo ovim pitanjima i to na najvišoj e, razini skrećemo pozornost tamošnje vlade NATO na međunarodnim forumima, uključivši i u radu e, Odbora za ljudska prava e, Ujedinjenih naroda. Redovno objavljujemo izjave kojima tražimo da se smjesta i bezuvjetno puste svi politički zatvorenici u Eritreji. Europska unija također redovno postavlja pitanja eritrijskim vlastima da učine sve što mogu kako bi ispunili međunarodno priznate obaveze, uključivši obaveze koje se tiču slobode vjeroispovijesti, slobode izražavanja i okupljanja. U skladu sa rezolucijom Vijeća UN-a o ljudskim pravima, vezano uz situaciju ljudskih prava u Eritreji koja je usvojena ove godine, Evropska unija nastavlja dijalog sa eritrijskim vlastima da bi se poboljšala situacija s ljudskim pravima. Mi podržavamo potpunu provedbu preporuka od strane UN-a. Evropska unija će nastaviti vršiti pritisak da bi se poboljšala situacija ljudskih prava u toj zemlji Tražimo od tamošnje vlade da oslobodi sve političke zatvorenike, uključivši, dakako, i gospodina Davida Isaka. Osim toga, zatražit ćemo podatke o lokacijama ovih zatvorenika, da ti podaci budu javni kako bi mogli pristupiti obitelji i odvjetnici, te da ih se pusti na osnovu humanitarnih razloga. Istovremeno ćemo nastaviti promicati slobodu vjeroispovijesti, pravo koje bi trebalo biti svima dostupno svugdje, i to na osnovu univerzalnosti, jednakosti i nediskriminacije. Hvala lijepa. Danke sehr, Herr Kommissar. Zum Aus Hvala lijepo. Imali smo šest nacrta rezolucije i ovdje dolazimo do kraja rasprave. Glasat ćemo danas u podne. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Izvolite, gospodin Veržija. Da, gospođo predsjedateljice, htjela bih samo reći povjereniku da smo mi već mnogi od nas postavili pitanje vezano uz sredstva Europske unije. Nismo dobili nikakav odgovor na to pitanje i to je uistinu šteta. Gospodine povjereniče, imate još jedan odgovor koji dugujete u vezi sa sredstvima. Nisam spreman danas odgovoriti na to pitanje, poštujem vaš zahtjev. Ali kao što znate, teško mi je s mjesta odgovoriti, zato bih to učinio u pisanom obliku. Hvala vam lijepo, očekujemo vaš odgovor. Sljedeća